Good afternoon. Uh, well, let me first uh, excuse uh, our, chair. Uh, she will be a little bit uh, later with us, uh, but... Počet ćemo sada sa našim sastankom tako što ćemo usvojiti dnevni red na zahtjev konferencije predsjednika koji je stigao u posljednji čas dodat ćemo razminu mišljenja sa Jean-Louis Borlou, dakle direktorom inicijativa L'Energie pour Afrique. Pa predlažem da se to uvrsti u dnevni red. Možemo li prihvatiti dnevni red ovako kako je izmijenjen? Dakle, ako nema nikakvih prigovora, usvajamo dnevni red ovako kako je izmijenjen. Prijeđemo na drugu točku dnevnog reda, to su najave predsjedatelja. Kao što znate, Europska godina za razvoj službeno završava događajem u Luksemburgu 9. prosinca. Sudjelovat će ministri razvoja država članica, zatim povjerenik Mimica, Federica Mogherini, i naša predsjedateljica odbora je također pozvana i bit će potpisana deklaracija. Zatim na plenarnoj sjednici koja slijedi 2. prosinca imat ćemo također tu točku dnevnog reda s izjavama vijeća i komisije. Isto tako u srijedu ćemo imati pitanje o zaštiti Delunga nacionalnog parka. Kao što vam je poznato, to je bio zahtjev našeg e, odbora. I na kraju podsjetit ću vas da na kraju našeg sastanka sutra povjerenik Nides i naša predsjednica odbora će inaugurirati fotoegzibiciju koja je posvećena krizi u Siriji. Evo toliko što se tiče najava predsjedatelja. Treća točka dnevnog reda jest odobravanje, odnosno usvajanje zapisnika, sastanka sa 13. i 14. srpnja te 12. i 13. listopada. Oni su vam priloženi u vašim mapama. Ako imate bilo kakvih primjedbi, molim vas da obavistite o tome tajništvo prije završetka ovog sastanka, a ako ih do tada ne primimo, zapisnik će biti usvojen. Četvrta točka dnevnog reda odnosi se na usvajanje odluka i preporuka koordinatora, nacrt tih odluka i preporuka od, os, od 10. listopada su u mapi. Opet ponavljam, ako imate primjedbe, molim da o tome obavisite tajništvo do kraja dana. Ako primjedaba ne bude, smatrat ćemo zapisnike, odnosno preporuke usvojenima. Pod pet imamo najave komisije, odnosno objave Čini se da ih nemamo ovaj puta, stoga prelazimo na novu točku koju smo upravo uvrstili u naš dnevni red, a to je razmjena mišljenja s gospodinom Jean-Louis Bourlom, voditeljem inicijative Energy pour l'Afrique. Kao što vam je poznato, pristup električnoj energiji je doista suštinska stvar za razvoj. Mnogo je inicijativa u tome području unutar različitih okvira, primjerice u UN-ova inicijativa za održivu energiju, to je također važno pitanje i u razvojnoj suradnji, odnosno instrumentima za razvojnu suradnju i to su projekti koje e, se, koje se financiraju iz Europskog fonda za razvoj. To je područje svakako bilo u središtu naše pozornosti za agendu 2030. kako je odobrena u Njurku. Prema tome i u tom smislu drago nam je što je s nama gospodin Jean-Louis buhlo koji će nam vjerojatno malo podrobnije objasniti malo više o ovoj inicijativi. Ta je inicijativa spomenuta i na plenarnoj sjednici u Strasburu, no siguran sam da bi članovi ovog odbora vrlo rado čuli e, više i detaljnije informacije. Zahvaljujem gospodine Boglu, što ste s nama danas. Ovo je svakako vrlo pravodobna razmjena mišljenja s obzirom na to da je danas službeno otvorena Paris, Pariška konferencija o klimatskim promjenama. Pa evo ovime bih vas pozvao da preuzmete riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala dragi Pozdravljam također dragi bivše kolege, budući da sam bio e, član ovog parlamenta prije nekoliko godina. Isto tako zahvaljujem gospođi Lindy McEwen koja je prihvatila ovaj govor i te predsjednike kluba zastupnika. Imamo teme koje naravno svi u svakom slučaju poznajete dobro, ali koje možemo na neki način sada isto u operativni fokus. Na 14 km od Europe imamo kontinent koji je zapravo e, predmet velikog i bujnog razvoja. Govorimo 14 km od neovisnosti do danas e, je e, u povijesti čovječanstva naišao na najveći demokrast demografski e, šok, znači 180 milijuna stanovnika 50. E, ih godina tijekom e, neovisnosti, a jedna milijarda 100, tisu, 100 milijuna stanovnika danas. I u uskoro će doseći 2,5 milijardi stanovnika možemo reći da ovaj kontinent, 50% kontinenta uopće nije elektrificiran. Standard, svjetski standard je 100%, Indija je prešla 80% i oni su prema putu ovog cilja. A možemo ima, reći da imamo nekih drugih zemalja su koji su izuzetno e, e, siromašni, ali e, imamo 700 milijuna stanovnika u E, Africi koji nemaju električnu energiju. Prije deset godina energija je bila jedno područje prema drugima i u okviru ovih e, ciljeva za milenijskih ciljeva to je bila jedna mala E, rečenica na dnu stranice, a sada shvaćamo da je pristup energiji, pristup svjetlu, obrazovanju, zdravstvu, e, zapošljavanju u, na području usluga i industrija, to je također i e, važno za demokraciju, oslobađanje žena, poboljšanje načina života, te također instrument za mir. Tri, četiri četvrtine kontinenta je danas bez svjetla. Možemo shvatiti što se zapravo događa, da zapravo imamo sada tokove prema svjetlu, imamo velike naravno megalopole, velike gradove ali imamo, e, pred nama je zapravo taj put prema svjetlu. E, kako možemo zapravo e, misliti da s jedne strane imamo skoro 2 milijarde stanovnika, a s druge strane 500 milijuna stanovnika i da ovi koji nemaju znači pristup svjetlu, a ovi drugi imaju, kako nećemo onda E, biti svjedoci tih velikih e, pokreta. S druge strane imamo kontinent znači e, gdje 25% zapravo pristupa energiji nam daje nevjerojatni rast. Možemo reći da ako imamo zapravo da imamo pristup znači energije od 100%, onda bi imali u tom kontinentu e, rast od 12 do 15%, gospodarski rast od 12 do 15%. Možemo reći da je to najbliži e, e, kontinent za nas. Imamo naravno e, to kontinent koji najviše raste. Azijski gospodarski rast malo stagnira i možemo reći da ovaj kontinent ima zapravo najveći, najveću potrebu za stabilnošću kako bi financirala svoj razvoj i sve E, zapravo ovisi o energije u ovom modernom svijetu. Ovo što ja predstavljam to e, nije inicijativa nego su zbog nekih osobnih razloga šefovi država i vlada u Africi pozvali ja sam već s njima pokrenuo cijeli niz inicijativa tijekom 2008-2009. godine. Oni su mi rekli e, situacija postaje sve ozbiljnija. Imamo 10 milijuna mladih e, koji u Africi nemaju pristup e, energiji. Jer možemo reći da moramo jednostavno promijeniti stvari pokušajmo napraviti jednu dijagnozu i vidjeti kakva je situacija, kako možemo zapravo promijeniti stvari. E, Sažetak je vrlo jednostavan. Zašto je ovaj kontinent u ovoj situaciji? Zato što elektrifikacija je zapravo e, dijete organiziranih starih civilizacija. E, moramo u svakom slučaju e, imati na umu da nije važno da li je e, operator privatni ili javni, nego da zapravo moramo imati sustav, a s druge strane da se radi o mladim nacijama. Moramo u tom smislu imati masovni e, plan E, elektrifikacije. Niti u SAD-u 30. godina, niti u Francuskoj, niti u Njemačkoj, ni u Belgiji. Nikad nije postojao taj masivni plan ako nije postojao taj mali dio javnog financiranja. Naravno za one projekte koji su najsloženiji i najkompleksniji koji se zapravo teže financiraju. Evo, ako želim biti kratak, e, oni su odlučili e, Eh, jer su i eh, Jean-Claude Juncker i drugi eh, pristali da naprave veliki plan za Afriku i odlučili su 15. lipnja 2015. godine. Imali ste znači ovdje razgovor šefova i država članica Afrike, imali ste parlament, pan a, a, afrički parlament, to radi se o parlamentu naroda Afrike i on je sastavljen e, od od 54 afričke nacije i oni su željeli e, povesti raspravu su Europskim parlamentom. To je prva e, poruka. To je ono što sam rekao vašem e, predsjedniku. Ono što je zapravo ključno je da dva parlamenta e, se posjećuju, raspravljaju i razmijenjuju. Trebamo vidjeti što je u Africi najvažnije za mene. Energija je u tom smislu najveći izazov. Druga poruka je sljedeća. Oni nam e, kažu da mi želimo napraviti tu agenciju, pan Afričku agenciju na nivou šefova država i vlada, ali da li ćete nam vi, e, europljani, u tome pomoći? A što to zapravo znači? Da li e, ste vi e, spremni da što se tiče mira, gospodarskog rasta, zapošljavanja, kohezije, velikog europskog projekta, da li želite stvoriti zapravo veliku europsku koaliciju e, za svjetlo iz, na, primjer, SAD-a iz Američkog kongresa? Oni su u svakom slučaju spremni kako bismo imali znači veliki savez i predstavnika demokrata i republikanaca iz SAD-a sa drugim nacijama, Japancima i tako dalje da pokrenemo taj savez. Možemo reći da znači četvrtina e, čovječanstva, dvije milijarde skoro oni e, će biti uskoro dvije milijarde. Postavlja se pitanje da li je to zbilja velika nacija i veliki kontinent. Ako mislimo tako onda moramo to i reći. nije to samo izazov financijski nego ono što trebamo reći je mi parlament europskih naroda smatramo da je ovaj kontinent strateški i da moramo zbilja imati dubinsku raspravu raspravu s njima. Meni je izuzetno žao da imamo, na primjer, instrumente iz Kotonua i tako dalje. Europa je najveći financijer, ali nemamo e, strategije. To nije dobro, izuzetno mi je žao. Nije dobro da, da komisija nije bila prisutna na e, sastanku e, na vrhu Afričke unije. Komisija se bavi znači izvršnim svakodnevnim stvarima, a parlament onda mora jednostavnim riječima izreći ono što je suštinsko. Trebamo pozvati e, za plan e, za obnovljive energije za svijet. Afrika ima taj paradoks da ima prvi potencijal za obnovljive energije u svijetu, prvi za geotermalnu energiju, vodnu iz vodenih resursa, isto tako plime i oseke, isto tako na području biomase, e, solarne energije na području Sahela. Onda je paradoksalno da im ne da im ne, ne dajemo taj jedan mali poticaj. Nisu to velika sredstva i nije to veliki poticaj. No, ono ključno pitanje je zapravo da kažemo da li je to ono e, pitanje koje se također nas tiče, da li ćemo ostvariti taj plan za svjetlo. A ako to ne napravimo, mislim da nakon e, u roku od pet godina Europa će imati toliko zapravo bojasni i imat će velikih problema sa mladima koji idu prema e, svjetlu. će isto tako e, problema sa tim mladima koji ima, idu prema boljem životu i na, e, tom, na putu prema tom boljem životu sreću te predstavnike Boko Harama i drugih ekstremnih organizacija. To će biti u svakom slučaju jedan instrument nestabilnosti. A Postavljamo si pitanje da li će to, e, znači takva nestabilnost stvoriti strahove kod nas, da li će biti zbilja veliki i stvarni strah o nestabilnosti, ne, ne znam kakva će biti u budućnost, ali moramo u svakom slučaju shvatiti da ako pomognemo Africi da će to biti također i veliki instrument za gospodarski rast u Africi. Hvala vam na pažnji. Hvala vam lijepo. Mislim da ste doista ovdje se dotaknuli nekih pitanja. No što se tiče informacija, članovi odbora za razvoj su i članovi našeg, naše zajedničke skupštine sa ACP-om, odnosno državama Amerike, Kariba i Pacifika sljedeći tjedan parlamentarci iz zemalja ACP-a i naši zastupnici Europskog parlamenta imat će prilike razgovarati o ovoj potrebi da se parlamentarci s obje strane suče sa ovim pitanjem. No, imali smo već jedan zahtjev za riječ od Norberta Nojzera. Izvoli, Norberte. Hvala lijepo, gospodine Boglu. Ova tema koju ste otvorili je nešto e, o čemu doista imam snažne osjećane. Naime, čvrsto vjerujem da bez e, strategije razvoj i rast neće biti mogući. A oni će ići pravim smjerom jedino ako mi budemo aktivni na pitanjima i u području energetike. Ja sam naime već proizveo jedno izvješće, odnosno sudjelovao u njemu, o energetskom pitanju Bez dakle odobravanja novog, novih sredstava kako bi se potaknule investicije u tom području, osobito u području obnovljivih izvora, mislim da nećemo polučiti e, rezultate. Komisija čini nešto na tom pitanju, možda ne dovoljno. Izvješće i rezolucija parlamenta doista šalju jasnu poruku o tome što parlament vjeruje da bi se trebalo učiniti u tome području. E, neke stvari su me šokirale što ste čuli. Rekli ste dakle da e, nedostaje sredstava i također ste rekli da oba dva parlamenta trebaju biti aktivni u ovom području kako bi poslali jasnu poruku. Stoga imam pitanje za vas bio bi sklon pozvati na brzu akciju, naime imamo izdvojena sredstva u proračunu, možda nije riječ o koordiniranom financiranju, no isto tako mislim da je važno da uspostavimo e, politički okvir pod pravim uvjetima. Ujedinjeni narodi bi naravno imali svoju ulogu, imamo inicijativu Banki Muna, energija za sve, pa u kojoj mjeri bi afrička inicijativa o kojoj vi govorite trebala biti povezana sa Ujedinjenim narodima? Znam da Ujedinjeni narodi doista čine mnogo, osobito u zapadnoj Africi, postoje nacionalni planovi za sve države članice Zapadnoafričke unije. Plan kojim bi se odobrila opskrba energijom u budućnosti. U zaključku, moje pitanje je sljedeće. Koji bi oblik ta suradnja sa u narodima trebala imati i kako razmišljate, što biste vi rekli o financijskim e, budućim obvezama ili preuzimanju obveza od strane komisije, ono što je već osigurano i ono što će se osigurati u budućnosti slažem se s vama, potrebno je lobiranje kako bi se doista omogućili dobri izgledi za obnovljive izvore energije u budućnosti u zemljama u razvoju. Hvala. Mogu li zamositi komisiju veleposlanika Rodolfija da iznese mišljenje komisije, odnosno stavište komisije u ovome. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Borlo. Hvala vam na ovim doista nadahnutim riječima o važnosti energije Zahvaljujem također i gospodinu Noizeru na njegovom pitanju. Ja bih se u ime komisije složio tri, 300% riječima gospodina Bohlova kada se kaže da ne činimo dovoljno, e, tu već moram reagirati. Naime, 2008. godine, počet ću dakle s tom godinom, gospodin Turnes, zastupnik Turnes, promicao je inicijativu u području energetske efikasnosti obnovljivih izvora. uspostavili smo fond fondova, GRS, vrlo inovativan instrument kroz koji smo financirali obnovljivu energiju i energetsku efikasnost u privatnom E, izvor. Imali smo e, efekt poluge e, prema kojem je jedan euro javnih sredstava generirao 32 eura iz privatnih izvora. 2008. dakle smo imali jedan objedinjeni integrirani fond Naime, energetika jest jedan, gospodar, jedan sektor gospodarstva, riječ je o sektoru u kojem se E, dakle dodijeljena sredstva mogu, e, mogu, mogu izazvati efekt katalizatora, mogu smanjiti rizik za ulaganja, a istodobno povećati, e, povećati ulaganja. No to je gospodarski sektor i tako ga trebamo tretirati. Jean Frances, Europska investicijska banka, Afrička eh, razvojna banka, to su eh, akteri koji zapravo umnažaju ta sredstva iz eh, bespovratnih dodjela. 2012. godine program promjena je pokrenut kao politika u području razvoja i zajedno s poljoprivredom to je bio jedini sektor koji je bio izrekom spomenut u tom programu za promjene. Znam da e, još nije dobio potpunu potporu parlamenta i da je u tijeku rasprava, no to je bio smjer koji je komisija u tom trenutku u vijeću e, e, koji je izabran 2010. u Briselu smo imali prvi forum i prvi sastanak o obnovljivoj energiji za sve. Predsjednik Barozo je bio ovdje, Ban Ki-moon, zatim predsjednik Van Rompuy, oni su pozvali čelnike da se okupe u Briselu jer smo upravo mi bili dakle lideri u tom području 2013. 2014. u programiranje fondova e, instrumenta za razvojnu suradnju Europskog e, razvojnog fonda uvrstili smo upravo tu stavku i u dijalogu sa razvojama kao sa zemljama e, dogovoreno je koji će sektori biti izabrani od dva sektora iz prošlih od dvije države, ispričavam se, iz prošlih programskih e, razdoblja, sada imamo 34 države koje su izabrale energiju kao e, to pitanje žarično za našu potporu. 2014. smo također pokrenuli, a naravno programiranje nije samo pitanje dodjele novca, slažem se tu sa gospodinom Bohlovom, to je pitanje dijaloga u javnim politikama, Naime, kad sam bio veleposlanik u Ugandi, moj razgovor sa predsjednikom je e, bio posvećen energetice. Dajte mi gigavate, to, je, to su bile riječi koje sam tada čuo. 2014. godine, i sada dolazim do za, završetka svojih dvije minuta, dakle pokrenuli smo komunikaciju o ulozi privatnog sektora bez kojeg naime nismo znali kako politički okviriti E, i uključiti privatni sektor u tu suradnju. 2015. završavam s time, pokrenuli smo Electrify e, inicijativu. To je jedna inicijativa za financiranje pristupa električnoj energiji u ruralnim područjima Afrike, gdje naime privatni investitori ne žele ići i prepoznata je kao vodeća u svijetu. Dakle, imamo 3,5 milijardi eura E, dodijeljenih za tu inicijativu i pokrenuli smo je na osovini koja je prepoznata i u Sjedinjenim američkim državama su nam pisali, naime žele nam dati 10 milijuna dolara Europskoj komisiji po prvi puta, to je dakle presedan, nadam se da će mi se svi pridružiti u pozdravljanju tog doprinosa kojim se priznaje dakle vodstvo i vodeća uloga Europske komisije, Europske unije u toj osovini jer je energija doista izuzetno važna za, održivi rast. Hvala vam gospodine veleposlaniče. Mislim da evo ovdje sad trebamo čuti i čuli smo što je rekao gospodin e, predstavnik Europske komisije, mislim da smo svi svjesni važnosti ovog pitanja, no pitanje je zapravo kako se inicijativa o kojoj ste nam govorili može uklopiti u sve ukupne napore Europske unije. Možda se želite osvrnuti na ono što smo čuli ili izniti svoje završne primjedbe u dvije, tri minute. Pa- Hvala. Ne postavlja se pitanje o tome da, da dovodimo u pitanje ono što se radi na terenu, ali moramo jednostavno povećati brzinu i povećati organizaciju. Mi smo tražili od šefova država i vlada Afrike da se organiziraju. Oni su stvorili e, Afričku banku za razvoj e, prije nekoliko desetljeća. Možemo reći da imamo cijeli niz projekta na terenu, njima je potrebno malo subvencija javnih e, programa i da federiraju ono što rade SAD, komisije i tako dalje. Ne treba sad tu raditi neke nove stvari, nego postoji zbilja hitna situacija. Politički, gospodine Noizer, Radi se o dva velika e, parlamenta, neki koji, jedan koji predstavlja 500 milijuna e, stanovnika, drugi skoro dvije milijarde. Bilo bi dobro da u siječnju i veljači e, ujedinimo sve partnere ovog velikog saveza za svjetlo. Imamo puno projekata, ali trebamo malo organizacije. Možemo reći da je situacija sada eksplozivna. To nije e, elektrifikacija zapravo jedan tehnološki projekt, nego treba im malo pomoći, isto tako pomoći na području financiranja, administrativnih, e, e, administrativnih vještina i tako dalje. I u tom smislu trebamo vidjeti da li ćemo ih podržati ili ne. Naravno da je odgovor da ne, nije da mi odlučujemo, mi, oni odlučuju operativno, ali pod našom kontrolom. Radi se naravno o neovisnoj agenciji, a nema neovisnosti bez kontrole. Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama i mišljenjima koje ste podijelili s nama. Naravno vidjet ćemo se na plenarnom zasjedanju ACP-a, Skupštine ACP-a. Dragi kolege, sada se okrećemo razmatranju amandmana o pregovorima o ugovoru, odnosno sporazumu o trgovini uslugama. Koliko sam shvatio, 36 kompromisa je podneseno. Sada ću dati riječ našoj kolegici Loli Sanchez, koja je naša izvjestiteljica za mišljenje. Izvoli Lola. Prese a las amplias diferencias iniciales, considero que entre todos hemos sido capaces de acordar unos compromisos muy positivos que subrayan las grandes preocupaciones de esta comisión sobre el TISA. Eh, dakle, imali smo niz prijedloga i potrebno je uzeti u obzir mišljenje i drugih ljudi. Dakle, ako se usvoje ovakve ugovore, to će imati ulogu i utjecaja na e, države u razvoju. Mislim da ovi e, sporazumi ne bi trebali ići protivno, već ruku pod ruku sa ciljevima održivog razvoja i sa ciljima održivog razvoja. Dakle, ovi sporazumi i pregovori u okviru toga moraju biti javni, potrebno je čuti što e, građani treba, imaju za reći, organizacije civilnog društva i tako dalje. U našem kompromisu također razgovaramo o potrebi jednog e, multilateralnog okvira za trgovinska pitanja ako postoje forumi u kojima su zastupljene brojne organizacije, tada bi ih Evropska unija trebala iskoristiti. Takav je pristup važan kako bi se osiguralo da države budu autonomne u svojim odlukama i da imaju prostor za provedbu programa kojima će osigurati dostojanstvo svojih građana, poštovati i naravno poštivanje njihovih prava. Također ćemo time osigurati da se uzme u obzir učinak koji će e, se time ostvariti u državnom razvoju. Naime, Europska unija treba postići da ovo poglavlje ne dovede do nestabilnosti i ne bi trebalo, ne bi se smjelo dopustiti e, učinak na dug država. Svi kompromisi koje predlažemo, nadam se da, ćemo, da ćete ih moći podržati tako da možemo napraviti korak naprijed i da naše mišljenje bude uzeti u obzir u konačnom izvješću. Hvala lijepa Loli i prije nego što otvorimo raspravu, želim pozdraviti i studente iz Nove Kaledonije koje je pozvao naš potpredsjednik Moris Ponga. Oni su danas s nama. Dobrodošli na naš sastanak odbora za razvoj. Vrlo dobro. Sada otvaram raspravu. Norbert Neuser je prvi, izvolite. Hvala lijepa. E, naš izvjestitelj u sjeni nije dostupan za sada, pa ću preuzeti njegove bilješke. Naime, mi bismo htjeli pozdraviti vrlo pozitivan ishod ovih pregovora i naše zadovoljstvo sa konačnim sporazumom o TISI između politički političkih klubova. Smatramo da će to mišljenje postati vrlo snažnu poruku našim kolegama u Odboru za međunarodnu trgovinu i pojasniti učinak koji će ovakav sporazum o trgovini uslugama imati u zemljama u razvoju. To je svakako potrebno uzeti u obzir i slijedom toga pozivamo na ocjenu učinka u e, zemljom u razvoju od strane komisije. To je temeljno kako bismo osigurali da načela političke dosljednosti budu poštovana. Također pozivamo komisiju da nastavi povećavati transparentnost i demokrat demokratsko načelo odgovornosti te pojače i poboljše pristup e, javnim konsolidiranim pregovaračkim dokumentima, budući da je to način na koji zainteresirane skupine iz civilnog društva i građana, uključujući i one iz razvojnih država u razvoju, mogu biti informirane i e, sudjelovati u tom procesu. Mogućnost da države u razvoju se pridruže tom sporazumu se ne može isključiti i u takvim slučajevima pristup mora biti fleksibilan kako bi se osiguralo da pristup globalnom tržištu usluga bude pošten. U multilateralnom okviru kriteriji za primanje država u razvoju ne može biti isti kao i za razvijene zemlje. U ime Dura htio bih zahvaliti svim kolegicama i kolegama na plodonosnoj suradnji, osobito našoj izvjestiteljici za mišljenje na vrlo dobrom poslu koji je obavila. Hvala lijepa. Thank you. Uh... Hvala lijepa. Sljedeća je Heidi Hatala, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. U ime kluba htjela bih eh, zahvaliti Loli na odličnom krajnjem ishodu, no dvije bojazni nas sada brinu i htjela bih ih spomenuti. Prvo, imamo dva amandmana koja su središnja po našem mišljenju i ključna i koje je potrebno uključiti u mišljenje odbora. Broj 20 kaže da kad e, izvan Dohe e, ovakvi e, ti se sporazumi mogu uzrokovati štete državama u razvoju, jer u ovakvoj situaciji investicijske usluge i prava intelektualnog vlasništva su tješnje povezana. To je nešto što želimo uvrstiti u kompromis ili odvojenim glasovanjem. Također, amandman broj 22, u njemu stoji da sporazum TISA može ugroziti pravo na hranu kako na način da se ohrabruje primjerice privatizacija sanitacije. Znamo da 80% čiste vode u državnom razvoju se koristi za poljoprivredu i to može, ako, dakle u svjetlu te činjenice možemo e, očekivati probleme i za, e, kod pitanja stjecanje e, prava na vodu unutar ovakvih sporazuma to može izazvati špekulacije, špekulativne aktivnosti i naravno time se ugrožava sigurnost hrane. Nadam se da možemo uzeti u obzir te dvije. Dakle, amandmani 20 i 22 su u pitanju. Hvala. Thank you. Uh, Hvala lijepo. Dao bih riječ Enrique Tebesiusu. Izvoli. Hvala lijepa. Danas predstavljam kolegu koji je na ovome već radio. Dakle, za početak želim zahvaliti izvjestiteljici. Pozdravljamo TISU kao najveći sporazum o slobodnoj trgovini o kojem se ikada pregovaralo. 23 e, države su uključene Mislimo da će to dovesti do veće konkurentnosti, do ušteda za potrošača, odnosno nižih troškova, isto tako će otvoriti nova radna mjesta i poboljšati blagostanje za one koji su uključeni u to, u te sporazume. E, kompromisni prijedlozi su problematični za nas i ne možemo ih podržati. Htjela bih se osvrnuti na kompromis broj 1 kojim se poziva na komisiju u svim pregovorima da se osiguraju najviši standardi ljudskih prava, socijalne zaštite i općih prava. To ne može biti dugoročni cilj, odnosno može biti e, dugoročni cilj u pregovorima, no države u razvoju ne mogu osigurati stupanj zaštite ljudskih prava ili okolišne standarde koji se mogu usporediti sa e, onima u državama koje su razvijene i to je potrebno uzeti u obzir zajedno sa stupnjem gospodarskog razvoja. Stupanj socijalnih standarda naime ovisi o pregovorima između trgovinskih partnera. Ovdje se mogu nametnuti samo određene obveze. Vidimo naime da nova generacija pregovora predstavljaju e, instrument e, dugoročnog razvoja i nije, ne bismo ih smjeli uvjetovati početkom pregovora. Sljedeća točka govori o trgovinskim o sindikatima i organizacijama civilnog društva kao i kod e, općih pregovora. E, tu se razgovori također odvijaju iza zatvorenih vrata, no koliko smo shvatili, komisija se tu poziva i pokušava ostvariti više stupanj transparentnosti, što znači da je više informacija dostupno nego što su ljudi svjesni. U tom e, smislu TISA je doista bez presedana, jer naime postoje redoviti sastanci sa predstavnicima vijeća i parlamenta i drugih e, grupa. Članovi TISE također razgovaraju e, sa predstavnicima Svjetske trgovinske organizacije o napretku. No, e, valja se podsjetiti na rizike tise. Naime, nažalost, postoji manji broj država u razvoju koje su, odnosno malen broj koji je uključen u VTO i sadašnja struktura treba ohrabriti države u razvoju. TISA je naime otvorena svim članicama svjetske trgovinske organizacije koje su za poboljšanje situacije. Primjerice, Kina je dala svoju potporu ovome. Europska unija rekla da je moguće osigurati da se ostvari dodatni napredak. Stoga se nadamo da će biti moguće i da se druge države pridruže tako dugo dok ispunjavaju ciljeve koji su uspostavljeni. I na posljedku što se tiče kompromisa 7, što se tiče e, reguliranja globalnih e, financijskih transakcija, primjerice pristupa zajmu, zajmovima, to može biti doista veliki doprinos razvoju država i glavni razlog zašto ne možemo prihvatiti ovo u cjelini. Jednostavno to je suprotno našem stajalištu. Hvala. Thank you and... Uh, Hvala. A ja ću sada staviti svoje šešir izvjestitelja o sjeni za pučane. Dakle, želim zahvaliti Loli na odrađenom poslu, a također želim zahvaliti i drugim kolegama iz klubova zastupnika na njihovoj suradnji na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Mi smo često imali drugačija polazišta, ali uspjeli smo se naći oko pitanja razvoja, što je naravno nešto što naš odbor treba naglasiti u vezi sa ovim sporazumom. U tom smislu sa stajališta Pučana želim istaknuti dva kompromisa u kojima se nalaze formulacije koje smatramo doista važnima i nadamo se da će nadležni odbor, odbor INTA, uzeti na razmatranje te formulacije. Dakle, u kompromisu 3 jasno stoji da je trgovina, naročito trgovina uslugama, pokretač e, u određenim uvjetima za e, održiv razvoj i za smanjenje siromaštva i nejednakosti i također za stvaranje radnih mjesta. Mislim da je to formulacija koja stavlja naglasak na razvojne aspekte i pitanja povezana s razvojem na koje se osvrće također i TISA i to je važna poruka koja proizlazi iz zaključaka ovog odbora. Također imamo i formulaciju koju smo dogovorili u kompromisu četiri. Naime, odbijanja bilo kakvih klauzula koja bi bile nespojive sa GATS-om. Dakle, bitno je ostaviti tisu otvorenom za pristup zemalja u razvoju i to je doista točka oko koje smo se sporazumjeli i to vrijedi za sve zastupnike u klubovima zastupnika, jer su oni izrekli to stajalište na sastancima izvjestitelja u Sijeni i to je još jedna važna poruka. Tu su i neka druga pitanja koja nam nisu toliko prihvatljiva, ali radi kompromisa i nalaženja zajedničkog nazivnika mislim da smo ipak uspjeli izraditi uravnoteženo mišljenje i na tome želim čestitati Loli na njezinim naporima. Evo toliko od mene kao izvjestitelja u sjeni za pučane, a sada bih e, se obratio komisiji gospođi Kemislinoj iz e, glavne uprave za trgovinu i ispričavam se ako sam e, pogrešno izgovorio vaše prezime. Da, hvala. Hvala na vašem mišljenju Pozorno smo ga razmotrili kao što smo razmotrili amandmane koji se nalaze ovdje. Kada je riječ o transparentnosti, želimo odati e, priznanje našim naporima kako bi svi dokumenti bili dostupni svima. Parlament je dobio sve potrebne dokumente, a također i javnost ima pristup našem mandatu za pregovore i našim podnesima, a kada je riječ o arhitekturu dogovorenog sporazuma, zapravo se sada već pregovori odvijaju u Ženevi u ovom trenutku, nastojimo osigurati da je to u skladu sa GAC-om e, i također e, da se svaki sporazum e, može uklopiti sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije i da to uključi također i e, sve zemlje koje tome žele pristupiti, što znači i zemlje u razvoju koje ste vi ovdje spomenuli. Evo, neću duljiti, budući da nije bilo konkretnih pitanja. Hvala vam. Hvala i sada bih vratio riječ Loli i zamolio je za njene zaključne napomene. Hvala, nemam što više dodati. Želim još jednom zahvaliti svim predstavnicima klubova zastupnika i svim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da su svi klubovi učinili ustupke u odnosu na svoja polazišna stajališta mi smo nadvladali te razlike kako bismo usvojili jedno jednoglasno mišljenje sa dobrom podlogom koje ćemo prenijeti odboru INTA, tako da još jednom želim zahvaliti svima u redu. Glasovanje će uslijediti, još nam je preostalo desetak minuta do početka našeg saslušanja. Možemo sada pozvati za predsjedavajući stol naše goste. Dakle, sljedeća točka na dnevnom redu je zajednička sjednica sa pododborom za sigurnost i obranu. Pozvao bih dakle za predsjedavajući stol naše paneliste kako bih, bi mogli započeti. Hvala.